Sljedeća točka dnevnog reda. Imamo kratko predstavljanje izvješća. Najprije izvješće zastupnice Kuneve o radnicama i njegovateljicama u kućanstvu u Europskoj uniji. Izvolite. Hvala vam. Dragi kolege, kad govorimo o radnicama i njegovateljicama u kućanstvu, to su osobe kojima povjeravamo svoju djecu, roditelje, kućanstva i svoje bolesne. One nam omogućavaju da se mi bavimo svojom karijerom, uživamo socijalnim aspektima života, no one su nevidljive, neosigurane, neprijavljene i socijalno isključene. I pretežno se ovdje radi o ženama. Ukupno imamo 2,5 milijuna radnica u kućanstvu u Europi, a 88% su žene koje rade eh, mnogo sati dnevno, bez slobodnih dana, bez medicinskog ili mirovinskog osiguranja. Rade u uvjetima koje se ne može nikako nadzirati jer nema načina da se kontrolira, da ih se locira ili da ih se zaštiti. naše sve starije stanovništvo i činjenica da žene ulaze na tržište rada znači da imamo sve veću potrebu za radnicama u kućanstvu i njegovateljicama. Države članice toga su svjesne, međutim dopuštaju da se potreba za time zadovoljava kroz sivo gospodarstvo. Smanjuje se tako javne rashode i iskorištava se valove migranata kao nov jeftin izvor radne snage. A ono što mi moramo učiniti je dokumentirati situaciju u državama članicama i to trenutno. Moramo usvojiti zakonodavstvo koje će se baviti time i radnim uvjetima za ove žene. Moramo ratificirati i primijeniti konvenciju 189 Međunarodne organizacije rada koja se bavi radnicama u kućanstvu koja se u potpunosti dakle, bavi potrebama tih radnica. Također moramo krenuti u smjeru profesionalizacije i certifikacije tog zanimanja te usvojiti najbolje prakse poput onih koje postoje u Francuskoj ili Belgiji. Sindikati također moraju pristupiti tim radnicima jer oni ne znaju kome se zapravo trebaju obratiti. Također moramo provesti inspekcije, no poštujući njihovu privatnost i obavijestiti ih o njihovim pravima kao i poslodavce o njihovim obvezama. Osobito bih voljela zahvaliti zastupnici Gonzales na suradnji za te mišljenju odbora za zapošljavanje i socijalno pitanja kao i svim drugim tijelima koje na ovom pitanju rade. Potrebno nam je podrška, osobito sada prije nego što će se sutra glasati o ovom izvješću. Konzervativci našeg parlamenta zatražili su glasanje po dijelovima za cijeli niz važnih stavaka ovog izvješća kako bi ga mogli oslabiti. ukoliko konzervativna strana ovog parlamenta ne želi nikakve zakonodavne mjere i ne želi prepoznati ovo zanimanje, ukoliko ne žele da te radne žene imaju radno vrijeme, medicinsko osiguranje ili čak pravo na porodiljni, ukoliko ne žele ratificirati konvenciju Međunarodne organizacije rada, trebali bi jednostavno priznati da žele da te radnice dalje rade neprijavljeno i bez ikakvih prava. Trebali bi jasno reći da žele imati građane prvog i drugog reda i da ih uopće ne smeta iskorištavanje e, žena migranata. Socijalna Europa raspada se i sve se više udaljava od svojih građana. A Europski parlament je također i za to odgovoran. Ono o čemu ovdje govorimo je prije svega poštivanje ljudskog dostojanstva. Čehov je u, pismu svom bratu napisao vjerujem da civilizirani ljudi trebaju ispunjavati sljedeće kriterije. Prije svega poštivati ljudska bića kao pojedince, Dakle, ja bih rekla da svatko od nas sada ima priliku dokazati da smo civilizirani te da poštujemo druga ljudska bića. Hvala. Hvala vam. Prelazimo odmah na Eye, spontano javljam za riječ. Zastupnica Tomić. Hvala vam predsjedatelju. Slažem se s izvjestiteljicom Kunevom. Statistike pokazuju vrlo, koliko je loša situacija. Mm, većinom se radi o ženama koje rade u kućanstvima, no ne radi se samo o migrantima. Žene koje su nekoć imale posao, ostaju u kućanstvima kako bi se brinule za svoje starije roditelje, za svoje bolesne, za svoju djecu, jer jednostavno nemaju druge mogućnosti. Vrtići su preskupi, starički domovi su puni. No, te žene nisu plaćene za svoj rad, niti dobivaju bilo kakav oblik socijalne zaštite, a to je neprihvatljivo. Neke države članice usvojile su određene mjere, uključujući moju zemlju Sloveniju. Mi imamo tu određenu regulativu, no i dalje su nam potrebna sustavna rješenja. Mislim da bismo ovdje mogli mnogo učiniti koristeći takva sustavna rješenja, smanjiti e, sivo gospodarstvo, što ne bi išlo na korist samo na tim radnicima, već i cijelom društvu. E, zastupnica Vol. Hvala vam i zahvaljujem izvjestiteljici na njenom izvješću kao i drugim kolegama koje su vrlo sučutan i progresivan stav pokazale. Važno je da jasno i glasno kažemo da položaj eh, žena, njegovateljica eh, je izravno eh, pod utjecajem mjera štednje i rezovima u javnim uslugama te osobito konzervativnom vladom Velike Britanije. Kada su žene prisiljene postati njegovateljice, a za to ne dobivaju nikakvo priznanje ili podršku, dolazi do regresije i povratak na slabiju razinu rodne jednakosti. Nikto nego spominjemo svakodnevne poteškoće ili mentalno zdravlje sa koje njegovateljica, a isto tako time se na odgovarajući način ne bave ni ovo izvješće. Države članice i komisije moraju razmotriti najbolje prakse o podršci e, mentalne naravi e, trenutnim ili bivšim njegovateljicama koje su u nezgodnim situacijama. Moramo također slažiti organizacije civilnog društva kako bi poduzele svaki mogući korak da se pomogne onim najranjivijim skupinama. Hvala. Zastupnik Marijas. Zahvalio bih zastupnici Kunevi na izvješću te bih rekao da žene koje rade kao radnice u kućanstvu ili njegovateljice se suočavaju sa e, vrlo lošim radnim uvjetima jer se radi o neprijavljenom radu koji nije obuhvaćen radnim zakonodavstvom. Također ne primaju bilo kakvu socijalnu zaštitu što znači da je njihova plaća izuzetno niska te nemaju priliku uživati u normalnim, pristojnim životnim uvjetima, osobito u zemlji poput Grčke. Uzevši u obzir prava e, žena, radnika koje su u dodatnim poteškoćama zbog nedostatka zakonodavstva u pojedinim sektorima, zemlje članice Europske unije trebale bi priznati radna prava žena koja rade u ovom sektoru i nešto učiniti po tom pitanju u svojem domaćem zakonodavstvu. Istodobno, Europska unija bi trebala e, prestati e, napadati južne zemlje i tako utjecati na žene njegovateljice i radnice. Hvala vam. Prije svega zahvaljujem e, zastupnici Kunevi na ovom izvješću. Ja sam osobno podnijela 17 amandmana na naše mišljenje odbora za zapošljavanje i doista sam zadovoljan što su gotovo sve te zamisli uključene u konačnom izvješću. Osobito pozivam sve države članice da ratificiraju konvenciju 189 Međunarodne organizacije rada, dakle konvencije o radnicama i radnicima u kućanstvu. Sretna sam što moja zemlja, Irska, doista ratificirala tu konvenciju, no 22 druge države članice to nisu i moraju to učiniti hitno. Također sam zadovoljna što je prihvaćena moja zamisao o profesionalizaciji tog sektora kako bi se omogućilo stvaranje pristojnih radnih mjesta i kvalitetnog zapošljavanja. Isto tako sam zadovoljna što je prihvaćeno i moj poziv na daljnji rad u tom smjeru. Za kraj podržavam kampanju pod naslovom Make Them Visible koja podržava pošten pristojan rad za radnice u kućanstvu i negovateljice u EU. Hvala. Zastupnik izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Rad u kućanstvu, obično je rad bez ugovora, s niskim nadnicama, plaćama koje kasne, nedostatkom poštovanja, nedostatkom vremena za odmor i bez plaćenog odmora i naravno bez socijalnog osiguranja. U krajnjoj liniji dakle, radi se o nestalnom i nesigurnom radu koji je dereguliran i naravno nije podložan kolektivnom pregovaranju. Ovi radnici i radnice suočavaju se sa sve većim siromaštvom, lošim uvjetima. 30% ljudi u Portugalu žive u siromaštvu, a to se naravno pogoršava zahvaljujući mjerama štednje koje je nametnula Europska unija. One su dovele do privatizacije e, mreže e, javne sigurnosti i socijalne zaštite koje pružaju sigurnost starima, bolesnima, djeci. Mnogi, dakle, pružaju ovakve usluge zbog neoliberalnih e, eksploatativnih politika koje Europska unija na svoje načine promovira. Hvala. Zastupnica Minela Gonzalez. Hvala vam za početak. Zahvalila bih zastupnici Konevi na ovom izvješću i na bliskoj suradnji koju smo imali sa odborom za zapošljavanje koji su odgovorni, koji je odgovoran za mišljenje o radnice u kućanstvu i njegovateljice neki su od najslabije zaštićenih radnika u Europskoj uniji i Međunarodna organizacija rada prije cijelog niza godina kroz svoju konvenciju 189 pokušala zajamčiti pristojan, pošten rad za radnike u kućanstvu. Međutim, u Europskoj uniji to nije imalo velik odjek jer su ratificirale ga ukupno šest država članica. Dakle, ovi radnici nisu zaštićeni, izuzetno su e, ranjivi, rade mm, velik broj sati za niske plaće, nema nikakva jamstva što se tiče zdravstva i zaštite na radu. Dakle, potreban nam je okvir kojim ćemo se pobrinuti da je njega aktivnost koja će biti profesionalno priznata, mora doći do aktivnih politika javnog ulaganja, jer kao što znamo 88% radnika u ovom sektoru su žene te će profesionalizacija ovoga osigurati veću jednakost za žene. Hvala vam. Gospođa Jurova, izvolite. Zahvaljujem zastupnici Kunjevoj na ovom izvješću koje se tiče oko 53 milijuna radnika u svijetu ili 2,5 milijuna radnika unutar Europske unije prema podacima Međunarodne organizacije rada. Kao što ste dobro istaknuli svom izvješću, ovo je vrlo feminiziran sektor, 83% svih radnica u kućanstvu su žene. Pažljivo sam pročitala vaš izvještaj i dijelim vašu zabrinutost primjerice vezano uz potrebu prepoznavanja profesije radnika u kućanstvu ili njegovatelja te smanjenja neprijavljenog rada i promicanja integracije na tržištu rada te podizanje informiranosti ili razmjene najboljih praksi između država članica. S obzirom na sve starije stanovništvo u Europi, potreba za radnicima u kućanstvu i njegovateljima očekuje se da će porasti u svim državama članicama. Drago mi je što vi pozdravljate naš pristup za radnike u kućanstvu i njegovateljice, jer naš je cilj da se u obzir uzme nedavni razvoj događaja te potrebe obitelja koje imaju osobe ovisne o njima, te da se pravednije uz iskoristi a, mogućnosti koje se u ovom sektoru nude. Niz studija pokazuje važnost profesionalizacije radnika kućanstva i njegovatelja, a komisija je financirala tri projekta kako bi se istražila troškovna učinkovitost ovog sektora. Kvaliteta usluga, usluga i produktivnost također su bili tema ovog istraživanja aims to improve the quality of life. Dakle, pokušavamo poboljšati kvalitetu rada za života za starije osobe kojima je također potrebna svakodnevna njega. Podržavam i vaš rad na profesionalizaciji ovog sektora radnika u kućanstvu i slažem se sa time da bi takva profesionalizacija povećala privlačnost cjelokupnog sektora i kvalitetu pruženih usluga. on Radni dokument komisije o iskorištavanju potencijala rada u kućanstvu i njegovatelja objavljen 2012. prepoznaje potencijal za razmjerno niže obrazovane radnike što se tiče rada u kućanstvu, a što bi omogućilo niže troškove, odnosno niže javne rashode. Pružanje ovakvih usluga u službenom gospodarstvu, a ne u sivom gospodarstvu, također bi trebalo promicati. Što se tiče ovakvih usluga. Francuska i Belgija nude servisne vouchere, nizozemska porezne olakšica, švedska porezno smanjenje za usluge koje su pružene u tom sektoru. Promicanje profesionalnog prepoznavanja vještina i kvalifikacija također je prioritet za radnike u kućanstvu i njegovatelje. Svi ljudi u Europi moraju imati odgovarajuće vještine za rad koji obavljaju i zbog toga će naš program o vještinama osobito biti usredotočen na poboljšanje transparentnosti i kvalifikacija u tom smislu. To bi moglo biti od velike važnosti za ljude koji imaju migrantsku pozadinu ili za integraciju izbjeglica na tržište rada. Što se tiče Međunarodne organizacije za rad i njene konvencije o poštenom radu za radnike i njegovateljice u kućanstvu broj 189, komisija neprestano promiče ratifikaciju istoga. Zajedno sa predsjedništvom Luksemburškim vijeća pozvali smo države članice na jedan stručni sastanak o ratifikaciji ove konvencije prepoznajemo vaš poziv za odgovarajuću razinu zaštite na radu i zdravstvene zaštite za radnike u ovom sektoru, a pitanje isključivanja radnika u domaćinstvu iz obuhvata direktive 1.89.1981 o sigurnosti zaštiti na radu također će biti razmotren u svjetlu rezultata trenutne evaluacije europske pravne stečevine u području sigurnosti i zaštite na radu. Kao što ste spomenuli u svom izvješću, došlo je u proteklim godinama do znatnog povećanja omjera radnica u kućanstvu koje su migranti. Također prima na znanje vašu preporuku, kako komisiji, tako državama članicama, da se pobrinemo da postoji e, mogućnost zakonite migracije u Europsku uniju i da se uvedu ciljani programi u tu svrhu. Komisija je započela globalni akcijski program o e, migrantima koji rade u kućanstvu i niz pilot projekata koji podržavaju ovakav rad u Europi. Dijelim vašu zabrinutost vezano uz neprijavljeni rad koji je osobito prisutan u ovom sektoru te negativno utječe na radne uvjete ovih ljudi, kvalitetu pruženih usluga i općenitije govoreći gospodarstvo. Dakle, pokušavamo pružiti dodatnu socijalnu zaštitu kao i dodatne prihode za javne financije, te želimo poboljšati kvalitetu usluga što je snažno vezano uz profesionalizaciju ovog sektora i prepoznavanje vještina potrebnih za obavljanje ovog rada. Europska platforma za sprečavanje neprijavljenog rada također će doprinijeti podizanju informiranosti i razmjeni najboljih praksi kako bi se pronašla rješenja za izazov koji ovaj sektor postavlja. Drago mi je što ste naglasili važnu ulogu koju socijalni partneri mogu odigrati u sektoru pruženja njege. Zainteresirani smo za praćenje ovakvih aktivnosti, naravno istodobno poštujući svu autonomiju. Zaključno, podsjećam da je namjera komisije Europsku uniju više usmjeriti ka socijalnom poštenju nitko ne bi trebao biti zapostavljen, a to uključuje i radnice i njegovateljice u kućanstvu. Zbog toga vaše izvješće je pravodobno i vrlo korisno za nastavak rada na ovu temu. Zahvaljujem predsjedatelju i poštovanim zastupnicima. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Ovim završavamo raspravu